zastupnika gospodina Bonana. Nadležna tijela Švedske također su nam priopćile da Jakob Dalunde izabran u Europski parlament te zamjenjuje gospodina Petara Eriksona počeo od 7. lipnja 2016. Pozdravljam našeg novog kolegu koji e, s punim pravom sjedi u parlamentu i svim tijelima pod podobitima postavljenim u našim, našem pravilniku. Alle votazioni